objavit ću ishod drugog kruga odabira za potpredsjednike Europskog parlamenta. Broj glasača 672. Nevažeći ili bijeli listići 34. Znači glasovi 638, znači važećih glasova. Apsolutna većina 320. Sada ću vam pročitati koliko su glasova dobili kandidati. Gospodin Lambsdorff 393 glasa. E, zastupnica Lunaček 441 glas. Zastupnik Papadimulis 469 glasova. Zastupnik Pasku 517 glasova. kolega Tarand 261 glas. Dakle, izabrani su zastupnici Pasku, Papadimulis, Lunaček i Lamsdorf. Oni su dobili apsolutnu većinu eh, važećih glasova. i prema drugom krugu, ishodu drugog kruga glasovanja. Ja ih proglašavam predsjednicima Europskog parlamenta i iskreno im čestitam na postignutom rezultatu u skladu sa člankom 17 e, stavak 2 poslovnika e, red kojim će predsjedati potpredsjednici je, se određuje e, prema onom redoslijedu kojim su odabrani i također u slučaju da imaju isti broj glasova onda se određuje prema, prema većem broju godina. Što se tiče odabira kvestora, ja vam predlažem da utvrdimo sada e, rok za predstavljanje kandidatura, znači danas u 16 sati. Kandidature se moraju priložiti pri ured, znači e, pri uredu e, R00101 u zgradi Louis Weiss. Prvi krug za izbor kvestora će biti u 16 sati i 30 minuta. Zapisnik jučerašnje sjednice je podijeljen. Imate li kakvih prigovora?